I think we can start. Mislim da možemo započeti. Guten Tag, meine und Dobar dan, poštovane dame i gospodo, dragi kolega, dragi kolegice, možemo započeti. Vidim ovdje mnoge osobe u ovoj dvorani koje nisam nikad prije vidio u ovoj dvorani, većinu njih poznajem. ali sada ćemo započeti sa točkom broj 1, usvajanjem dnevnog reda. Imali nekih primjerki? Gospodin Wim van der Kamp, izvolite. Gospodine predsjedavajući. Bio sam pomalo iznenađen kada sam ustvrdio da ćemo sutra ujutro glasati. E, o tome treba li naš odbor staviti rezoluciju o socijalnim pitanjima. Kao što se sjećate, na sastanku koordinatora smo dugo o tome raspravili i većina koordinatora je bila mišljenja da ne bi trebali imati zasebnu rezoluciju o socijalnim aspektima, zato što je to prije svega u nadležnosti odbora za socijalna pitanja i zapošljavanje. No, moj kolega Isel Ertug i socijaldemokrata je zatražio da o tome ipak sutra to glasujemo. Meni je zbog toga žao. Ja sam protiv toga i ja mislim da bi sutra jutro trebali odvojeno to tome glasovati, još jednom. Mi, europski pučani, naravno da se jako zalažemo za socijalne aspekte, ali ali samo ako je to povezano s našom temom, ne bismo trebali preuzeti zadaće odbora za zapošljavanje socijalne pitanja. Dakle, e, zatražen je zaražene za promijenimo dnevni red. Zato ne postoji nikakvo pravilo za odbore, ali postoji pravilo kako to treba napraviti na razini parlamenta. I tu je situacija takva da naravno se smije postaviti zahtjev za promjenom dnevnog reda i zatim e, predsjedavajući pita ima li netko ko je protiv toga, tko je za to. Zatim glasimo o tome, a o tome dakle ne bi to sutra onda deli, to danas nego sutra, a sada bih samo pitao tko podržava taj zahtjev. Jackie Foster. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja sam također prisustvovala na sastanku kada smo o tome razgovarali u krugu koordinatora. Ovo što je spomenuo gospodin Wim van der Kamp je po točno. Ja sam sada više od 11 godina članica ovog odbora i naravno da su komentari uvijek dobrodošli, isto tako i stavovi naših kolega, bilo da su oni u odboru za okoliš ili u odboru za promet. oni će često uzeti naše mišljenje, i mi njihovo, ali ono što me ovdje jako zabrinjava je to što, smo, što mi imamo jasno određenu nadležnost. Mi se bavimo pitanjima transporta i zbog toga imamo s druge strane aktiv, vrlo aktivan odbor za zapošljavanje koje se bavi izravno pitanjima zapošljavanja. I iz tih razloga mislim da bi odbor se trebao ponovno usredotočiti na ono što su naši prioriteti, a to je promet, to je čini se da želimo osobe pomjestiti s točke A do točke B, imamo različite teme, imam na našem dnevnom redu financiranje i druga, mislim da bismo se na to trebali usredotočiti mi iz konzervativaca ćemo podržati ovo što je rekao gospodin Wim van der Kamp. Hvala. Hvala lijepa. A tko je protiv toga? Ismail Ertug. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Poštovani kolege, poštovani kolegice, zamolit vas da odbijemo taj zahtjev, zato što taj zahtjev ne odgovara onome što smo dogovorili. Još jednom, kao podsjetnik, sve odluke koje smo donijeli na sastancima koordinatora imaju savjetodavni karakter, dakle to je savjet upućen odboru. A budući da smo imali eh, vrlo podijeljena mišljenja na potrekom sastavu, smo stavili to na dnevnom redu. dnevni red. Žao mi je što ovome moramo odvojno glasovati. Ako je netko za socijalna pitanja, i ako je netko za jednaka pravila za sve, to želim naglasiti, o tome se zapravo radi, onda ne bi trebao imati nikakve, nikakvih problema da glasuje ovakvu zahtjevu za rezolucijom. I ja sam isto tako iznenađen, mi smo uspjeli naći, iako to kad kad e, se nije svidjelo pojedinim odborima, da ipak glasujemo o rezoluciji, a u običajnom postupku između različitih klubova zastupnika smo se dogovorili oko samog sadržaja rezolucije. Zašto se baš kod ove rezolucije sada ne može promijeniti takav postupak, to meni osobno nije uopće jasno. I uzgled rečeno želim isto tako naglasiti da mi u tu rezoluciju nismo ništa upisali što u proteklih nekoliko godina odbor za promet već nije donio kao odluku u obliku zakonodavstva ili nekih drugih oblika poput rezolucija i zbog toga mislim da taj zahtjev nije opravdan, da on e, nema Um, dobar cilj, zbog toga vas molim da odbijete taj zahtjev. Hvala lijepa. Na prošlom sastanku smo već odlučili da ako se koordinatori ne mogu usuglasiti, da će o tome onda odlučiti odbor i stoga ćemo sutra kao prvo o tome glasati. Prelazimo sada na točku broj dva dnevnog reda. E, odobrenje e, zapisnika, ima li tu nekih zamjerki? Ne, onda prelazimo na točku broj tri. Preporuka Europske komisije o pregovorima o sporazumu o trgovini uslugama pod nazivom TISA. Izvjestitelj je Wim van de Kamp i njemu ću kao prvo predati riječ. A zamolit ću sve one koji izlaze iz dvorane da budu malo tiši kako nas ne bi zasmetali, siguran sam da to razumijete. Hvala. Evo, tako su tihi, vim da možeš krenuti. Gospodine predsjedavajući. Razumijem da organizirane snage Ismela sada napuštaju dvoranu. Ovo je vrlo dobar demokratski proces, ja nemam nikakvih problema s tim, ali sada ćemo danas popodne govoriti o mišljenju koje će izraditi odbor za promet o takozvanom sporazumu o trgovini uslugama, dakle TISA. To je vrlo važan sporazum kojeg će potpisati Europska unija i 22 druge države i tu se radi upravo o trgovini uslugama. I tu se dotičemo svih vrsta prometa, u svakom slučaju pomorski promet, usluge s tim u vezi, zatim zračni promet. A prije svega se tu radi o uslugama dostave To je također i sastavni dio um, općeg sporazuma u trgovini pod nazivom GAT, ali ovdje su malo drugačijeg mišljenja. Predsjedavajući prekida govornika. Oprostite, molim vas za malo tišine kako bi mogli nastaviti. Unutar sporazuma GATT nismo uspjeli se usuglasiti oko toga, a Europska unija i 22 druge države su sada ostvarile inicijativu da se potpiše ovakav sporazum. Mi znamo da se mnogo govori trenutno o TTIP-u, ali ovo je vrlo važan podsporazum, budući da se ovdje radi o trgovini uslugama Ja sam sastavio nacrt e, rezolucije sa svojim suradnicima kojeg želimo podnijeti odboru za međunarodnu trgovinu i želim pitati kolege imaju li neke primjedbe s tim u vezi, možemo li još poboljšati naše mišljenje, iako da, pod kojim točkama. Hvala, možda ono ću zamoliti kao prvo iz u sjeni, Karolin Grasvander Heinz je tu u ime socijaldemokrata i smjer Ertug ju zastupa. Hvala lijepa, želim ispričati kolegicu. Ona je zapela u gužvi, to jest zapravo e, je trenutno u avionu, a znamo da je to nešto običajeno kada se štrajka i stoga mogu preuzeti ovo izvješće u ime kolegice. Kao prvo, e, što se mene tiče i što se tiče Zestava u Sjeni, kao prvo želimo zahvaliti izvjestitelju gospodinu Vimu. Mislim da je to dobra osnova E, kako bi se nastavili sa savjetovanjima. Možemo ukazati na nekoliko točaka e, koje se trenutno spominju u ovom nacrtu. Za naš klub zastupnika je od velike važnosti da se osvrnemo na pristup međunarodnim sporazima trgovini i da taj postupak postane demokratski, da imamo e, zaštitu potrošača, zaštitu radnika i zaštitu okoliša. To je od nas, to je od nas u srži. Vanjski nuditelji usluga moraju se pridržavati standarda Europske unije i njenih država članica, uključujući i um, kolektivnih ugovora i minimalnih plaća. Takvi propisi se ne smiju smatrati ekonomskim teretom, baš naprotiv, to su veoma temeljna prava. Isto tako je i univerzalni pristup općim uslugama, prije svega na području prometa, vrlo važan za naš klub zastupnika. Iz tog razloga mi zahtijevamo da se javne usluge kao i javni prijevoz izuzmu iz područja e, koje obuhvaća ovaj sporazum. Osim toga ću u okviru jednog amandmana ukazati na negativna iskustva zbog liberalizacije prije svega prometnih sektora. Ne želim da zbog sporazuma TISA dođe do liberalizacije kroz stražna vlata kao primjerice pri zemaljskim uslugama na zračnim lukama, kao što je to nedavno pokušala učiniti Europska komisija i doživjela neuspjeh. Što se tiče moda 4 i osiguranja međunarodnih e, prava rada na području pomorstva, ali općenito i na području prometa, će moj klub zastupnika podnijeti amandmane. Prije svega kod cestovnog prijevoza postoji zabrinutost da bi promjene kod moda broj 4 mogle dovesti do socijalnog dumpinga i na to želim izričito ukazati u ovom mišljenju. Neovisno o tome, mi se veselimo dobroj suradnji, konstruktivnom, konstruktivnom raspravi, te se nadam da ćemo na kraju uspjeti postići dobar rezultat. Hvala lijepa. Hvala lijepa, predivno ste to iznijeli. Sljedeći je Daniel Dalton. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući ime Cera. Želim zahvaliti izvjestitelju jer mi smatramo da je ovo izvrstan nacrt mišljenja. Mi e, se slažemo s izvjestljem da trebamo se zatočiti na postizanje ambicioznog sporazuma TISE i on dobro naglašava ona glavna pitanja prometa u međunarodnoj trgovini. Imamo se stariju radnu dob, E, imamo sve manje rezerve sirovina i mali gospodarski rast i ako želimo zadržati naše trenutne standarde života moramo imati pristup tržištima diljem svijeta gdje se otprilike skriva 90% našeg budućeg rasta. Ovo je multilateralni sporazum i nadamo se da će u budućnosti se u potpunosti uklopiti u svjetsku trgovinsku organizaciju kad dovoljno država potpiše. E, prije svega se trebamo baviti ukidanjem e, neprikladnih trgovinskih prepreka gdje je to moguće što bi poslužilo za male i srednje poduzeća u Europskoj uniji i za stvaranje gospodarskog rasta. Velik broj će biti radnih mjesta će se stvoriti upravo na području trgovine uslugama. E, za pomorski promet je to bitno, potrebno nam je potrebno su nam sigurni standardi i primjena regulatornih standarda Europske unije, a u Sjedinjeničkim državama pomorskom prometu vidimo da su oni jako protekcionistički E, i toga mislim da možemo tu dosta toga ostvariti putem ovog sporazuma. Isto tako i na području zračnog prometa. TISA je dobra prilika na kojoj bismo se trebali usredotočiti, a e, benefite ovakvog velikog sporazuma će biti vrlo važne za naš budući e, napredak. Ja ću podneti jedan amandman gdje ću govoriti o uslugama u ekonomiji dijeljenja, prije svega na području sektor, transporta kao sektora, ali više manje mislim da bismo se trebali držati onoga što predlaži izvijestite. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa izvjestitelju. Ali da u potpunosti stoji u stranu oni koji pregovaraju. Mi smatramo da je ovo vrlo važna prilika koju ne bismo trebali popustiti. Sa zadovoljstvom mogu reći da mi možemo u potpunosti objeručke podržati nacrt gospodina Van de Kampa. Mislim da e, ono ispunjava sve naše zabrinutosti, ali i interese. Ono što posebice cijenim je to da se izvjestitelj usredotočio na e, pitanje prometa i da nismo otišli u onom smjeru Eh, kao što smo krenuli u okviru sporazuma o TTP-u gdje smo odbili eh, dokument zato što su se tu nalazile stvari koje nisu imali nikakve veze sa prometom. Ovo ovdje nam pruža dobru priliku da dobijemo veliku većinu za ovaj dokument. I Isto tako želim naglasiti da je izvjestitelj, izvjestitelj bilo posebice važan pomorski promet, Važno je da imamo neka osnovna pravila, da tako pružimo pravnu sigurnost europskim vlasnicima brodova, poput e, pristup e, luka za europske brodove i slično. Ali jedno što bih htio naglasiti, a mislim da se to i održava već u u nacrtu e, odbora INTE, tu se radi o pomorskoj kabotaži. Mislim da bi tu trebali ukinuti prepreke za pomorsku kabotažu kako bismo postepeno otvorili ta tržišta. U nekim državama kao što znamo se prevoze se ne smiju prevoziti prazni kontejneri između dvije luke i to je zabranjeno europskim brodovima. Mislim da je to vrlo absurdno. To je nešto što bi htjeli tu naći. I tu se radi o jednostavnim mjerama u kojima, možemo optimizirati um, logistički lanac. Vim Van den Kamp, evo to bi bila naša prva reakcija, ali eto, uvelike podržavamo ovaj prvi nacet. Hvala lijepa. Vidim da neki još stoje, ali zamolit ću vas da sjednete, iako možda tu stoji oznaka da je to za zamjenike članova, ali molim vas da sjednete kako biste čuli prijevod. Fabio De Masi je sljedeći. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, hvala lijepo izvjestitelju na njegovom nacrtu. Nije nikakva tajna da smo mi jako skeptični prema sporazumu TISI, to nije krivica izvjestitelja, to leži u odgovornosti e, političkih donošitelja odluke koje su se usuglasili oko toga da će e, tržište usluga i dalje liberalizirati, a mi prema trenutnim iskustvima koje imamo na sektoru prometa sa liberalizacijom, bilo da se radi o Novom Zelandu ili o jednom Karibsku, E, smo zabrinuti zbog toga što je to vrlo profitabilno, vrlo profitabilni pothvat. Nama je žao zbog toga što smo zbog e, likova saznali o dokumentima o sporazumu. Tek pet godina nakon početka pregovora su ti podaci objavljeni i e, vrlo nam je žao što je Europska komisija okljevala da objavi svoj mandat e, i čujemo isto tako da su se neki povukli iz pregovora, zbog toga nam je žao. Mene zanima e, jedan dio sporazuma o TISI, imamo negativan popis, dakle sve što nije isključivo izuzeto iz toga je automatski podređeno propisima iz sporazuma TISA i mislim da bi se i načelo e, preferencije isto tako moglo povrijediti. Dakle, ako u okviru drugih sporazuma, primjerice sporazumi o CETI, postoje neke odredbe da se onda i na području e, primjerice kontroverznih arbitražnih sudova mogu ti propisi automatski penjeti u sporom zumotisi. Kod prometnog sektora nas posebno se zabrinjava to što primjerice su teme koje smo mi potpuno se odbacili u ovom domu, primjerice pitanje liberalizacije zemljskih usluga i to iz opravdanih razloga, jer smo smatrali da bi prava radnika mogla od toga patiti, da sada zapravo vidimo da su prema Wikileaks upravo te zemljske usluge sasvim ovog sporazuma i zbog toga će se moj klub zastupnika za to angažirati da se kod ovog sporazuma zadrži visoka kakvoća javnih usluga i da ne pate prava e, radnika. Hvala. Sljedeća, je Kanema Deli. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Htjela bih ispričati mog kolegu i prijatelja Basa Eichauta koji je izvjesli u sjeni ovoj temi. On mi je dao nekoliko elemenata da vam prenesem. Kao prvo, treba jasno reći da kada govorimo o sporazumu, da se tu postavljamo, da se tu postavljamo niz pitanja. Postavljamo se pitanja o samim pregovorima. Mi iz kluba zelenih ćemo biti jako pažljivi kada se u sporazumu. Gospodine Vimbane Kamp, vi ste iznijeli dobre ideje koje su mom, mom kolegi prihvatljive, ali mi bismo htjeli naglasiti načelo reciprociteta. To je nešto što je vrlo snažnije od e, ove točke II koje vi spomenuti u vašem nacrtu. Kao drugo, sporazum TISA ne bi trebalo dovesti do opadanja pravila Europske unije e, vezano socijalna prava, prava sigurnosti ili, e, okoli, ili zaštite okoliša. Tu govorimo o prometu i mislim da je tu važno pojasniti da kada govorimo o transportu, da govorimo prije svega o zračnom prometu i o pomorskom prometu i to moramo to spomenuti. Bićemo dakle vrlo pažljivi zato što su građani jako nepovjedljivi prema tim sporazumima. Oni traže od nas e, više jasnoće, veću transparentnost i stoga, gospodine Bimbane Kamp, nadam se da ćemo se moći usuglasiti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća je Daniela Juta. Hvala lijepa predsjedavajući. Mi bismo željeli da se kod tog ugovora ne postupak onako kako se to trenutno na mnogim drugim područjima čini. Dakle, da ne dođe ponovno do nedostatka transparentnosti, jer vidimo što se zbiva kod te tipa općenito i zbog toga se prilično brinemo. I pogotovo s obzirom na ono kako je taj ugovor do sada već ispregovaran, kako je formuliran i kakve bi on mogao imati kasnije posljedice na VTO. Posebno se brinemo kako bi se to moglo na poštansku službu i kasnije zračni promet i e, cestovni promet i željeznički promet odraziti. Mi želimo zaštititi slobodu konkurencije i slobodno tržno natjecanje, a zatim pogotovo autonomna i suverena prava svih država koje mogu i moraju suodlučivati o svemu što zadire u javni sektor. Prema tome mi bi željeli da se sve usluge od javnog interesa izuzmu iz ovog ugovora. Isto tako bih htjeli da se ono pravo pružanje tih usluga vrši tako da se uz strogo poštivanje socijalnih aspekata. Nadalje bih htjeli jednu zaštitu klauzulu koja se temelji na vrlo jasnim mjerama predostrožnosti u koje spadaju sve one mjere koje treba ispriječiti financijske spekulacije i slične stvari, a zemlje članice bi trebale imati mogućnosti ovlasti da donesu restriktivne mjere ako treba zaštititi javni interes i interes potrošača. Zatim želimo i zaštitu podataka, pogotovo kada je riječ o prijenosu u treće zemlje. To su stvari koje su nama posebno važne i nadamo se da će kroz amandmane koje ćemo mi predložiti, da ćemo nakon toga dakle, uspjeti doći do nekakve zajedničkog dogovora. Hvala lijepo, sljedeća je Marija Kristino Juto. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući, gospodine izvjestitelj, dragi kolege. Nakon što sam pročitala ovaj nacet mišljenja o kojem danas raspravljamo, e, moram reći da sam došla do vrlo jasnog zaključka i koji će vas e, bez sumnje, koji vas bez sumnje neće iznenaditi. Mislim da trebamo u potpunosti sve ovo ponovno promisliti i ja vas, e, vas molim da kažemo da Odbor za promet i turizam poziva Europsku komisiju za međunarodnu trgovinu da Europski odbor da u svoju jednu rečenicu parlament traži od Europske komisije da se odmah povuče iz trenutnih pregovora vezano uz sporazum o trgovini i uslugama. Dragi kolege, već nekoliko među vas su rekli da se vrlo tajanstveno pregovaralo o ovom sporazumu i da smo prošle godine putem Wikileaksa saznali, a i naši građani također, e, samo za jedan dio sadržaja. Ono što smo saznali je jako šokantno i zbog toga nije ni čudo e, zašto e, su naši građani iz svega toga isključeni. To nije ono kako mi svačamo demokraciju. Europska komisija želi vrlo jasno ukinuti i e, zadnje carinske prepreke kako bi uveli potpuni liberalizam. Gospođa Reding to izvješće dokaže u svom radnom dokumentu. Kaže Današnji svijet ne poznaje više granice. Isto tako, neke države um, i dalje prepriječuju um, europsku konkurentnost. Zar ne smatrate da bi mi trebali iskoristiti trenutno zakonodavstvo i naše propise kako bismo uključili pomorski promet uh, u jedan uh, obvezujući sporazum i onda sve to podrediti protekcioničkim mjerama stranaka potpisnica. Ali zapravo kon nas pričava da odlučujemo što je loše, što je dobro u ime građana. Primjerice, ako sutra Francuzi žele e, uspostaviti javni monopol nad autocestama, pa prema ovom sporazumu oni to neće moći. A to vrijedi i za sve druge usluge koje nisu izuzete iz ovog sporazuma u trenutku njenog potpisivanja. Bilo da se radi o lokalnoj razini, regionalnoj razini ili nacionalnoj razini, e, narod dakle neće biti u mogućnosti promijeniti ili spriječiti bilo koju vrstu privatizacije ili liberalizacije i smjeće samo još i više liberalizirati svoje tržišta. Zadnja točka, države članice Europske unije nisu ovdje dovoljno uključena, a ako kažemo ako pogledamo situaciju na, u sektoru prometa, vidimo da su razlike među državnim članicama velike. ako Europska unija recimo odlučuje da e, neće nacionalne željeznice trebaju biti privatizirane i otvorene konkurentnim poduzećima, e, kako europskim, tako i stranim poduzećima, Francuska se neće moći tome oduprijeti. Drage kolege, ja ovdje želim braniti interes Francuza, a ne igrati na ruku svih onih koji žele svijet bez granica. Naš odbor bi trebao zatražiti konačni i hitni završetak ovih pregovora, a to se u ime suverenosti eh, i slobode naših naroda. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada riječ E, dobila gospođa Nina Zivkan kao, kao predstavnica komisije. Da li je još netko drugi prisutan u ime komisije? Mi smo imali drugo ime vašeg predstavnika, možda da se predstavite, da. Točno, gospodine predsjedavajući. Ja sam Luigi Poli iz Glavne uprave za trgovinu, trade, i bavim se upravo tis i trgovinom trgovinom usluga. I mislim da sam već duže vremena bavim ovom raspravom i generalno mogu samo poduprijeti te pregovore koji se vode, koji ako kao što se sjećamo je bio vrlo važan pregovor, jer to, dakle kompletni transport predstavlja više od 25% u ukupnom tržištu i ukupnoj ponudi usluga. I mi znamo da recimo pomorski transport vrlo važan i to je jedan jako, jako bitan i važan način prijevoza koji predstavlja više od 90% ukupnom transportu robe diljem svijeta. Dakle, mi u svakom slučaju tim pregovorima pridajemo veliku važnost jer o tome će ovisiti i uspjeh ili, dakle, nastavak ili neuspjeh e, sljedeće runde GAT pregovora. I mislim da to treba na, da, dalje napredavati na poslu i u radu koji je počin započet sa onim općim okvirnim ugovorom o trgovini uslugama. Hvala vam puno na komentarima koje ste ovdje dali. Posebno bih bi se možda osvrnuo na vaše komentare u vezi transparentnosti. Mislim da su ovi pregovori baš jedan sjajan primjer za to kako je to išlo sve transparentnim putem. Svi dokumenti o kojima smo razgovarali sa svim izmjenama koje su unesene nakon komentara vrstnih e, sudionika rasprava za stolom i dakle zemalja članica su uvijek dostavljeni svim zemljama članicama i INTA odboru parlamenta kao i ostalim relevantnim odborima u parlamentu. Prema tome vi možete vidjeti ne samo konačni rezultat tih naših rasprava, koji još nije ni zapravo postignut jer još nisu ni dovršeni sve pregovori, ali možete vidjeti sve faze svih izmjena i faze rasprave kako se naša razgovori, pregovori odvijali. Zatim, mislim da je gospođa Reding isto tako zapravo u tom smislu posebno pohvalila i odala, kažemo, poštovanje našim TISA pregovorima. Druga stvar su javne usluge o kojima se ovdje puno govorilo. Mi svi znamo da je općenito na području usluge i transporta jako bitno ovo što je od javnog interesa. Ali tu mislim da nema nikakvih rizika, da tu nećemo niti snižavati svoje standarde, niti će biti bilo kakvih drugih problema koji će bi bili vezani za socijalne odnose koji se moraju i poštivati u Europskoj uniji kao i standardi na tom području koji su već postignuti. Prema tome mi ćemo u tom smislu i dalje voditi pregovore. A i kod drugih pregovora, recimo unutar TISE, imamo i mogućnost uvijek uzeti, da kažemo, prijaviti neku vrst rezerve i mi smo imali tradicionalno smo tu dali, stavili svoju rezervu na javne službe, odnosno sve što je od javnog interesa, uključujući javni promet i bilo koji promet koji je od javnog interesa u Europi. To bi bili, mislim, one glavne, glavne zamjerke koje smo čuli, ove o kojima sam sada govorio. Hvala lijepo, a sada riječ još jedan puta izvjestitelj sam Wim van de Kampen. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja bih se htio prvo zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni na njihovim komentarima, njihovim opaskama, ali moram reći da sam nakon svega pomalo i zabrinut, jer sa kolegom iz Aldeja se u svakom slučaju mogu složiti u tom smislu da moramo jako paziti kako se naše mišljenje našeg odbora ne bi trebalo preopteretiti svim mogućim općim razmišljenjima o te tipu i generalnom stanju u prometu i generalnom stanju o ponudi usluga i trgovini uslugama. Dakle, ako mi sve to skupa, sve te općenite stvari stavimo u naš mišljenje, onda to više neće biti mišljenje našeg odbora za promet, o nečem konkretnom i zbog toga je to ona dilema u kojoj sam se našao. Europska prometna industrija sigurno, sigurno će imati puno koristi od ovog ugovora. Pogotovo recimo u zračnom prometu i u pomorskom prometu ćemo imati puno više koriste. Ali moramo ostati realistični i ne smijemo sa općenitim trgovinskim pitanjima preopteretiti ili da kažemo zagušiti ovo naše mišljenje iako bi i ta pitanja sigurno i u ovom kontekstu imala jednu, igrala jednu važnu ulogu, ali... Još nešto želim tu navesti, 24.11. u pola 10, to će biti dan utorak, ćemo održati sastanak izvjestitelja u smjeni i nadam se da ćemo do tada dobiti sve vaše prijedloge amandmana. E, naime, odbor in će već 10.12. glasati o ovom izvješću, toga bi trebali malo napredovati s našim radom i ubrzati ga, no mislim da ćemo se uz pomoć tajništva uspjeti dogura dotle da 3. prosinca već u našem odboru o tom glasamo. A inače puno hvala komisiji na svim njihovim primjedbama koje su dali i njihovim odgovorima na naše komentare, ali kad smo već kod pitanja transparentnosti, mi moramo nastaviti na tom raditi, jer pogotovo zato što o tome ovisi jako, jako puno radnih mjesta i puno toga u Europi. Hvala lijepo, ja bih htio jednu napomenu malo dati. Mi kao odbor možemo dati na sve amandman, a kako će kasnije izgledati na glasanju, to vidite, imali smo stanovito iskustvo sa TTIP-om, zato što jednom klubu zastupnika jedan određeni amantman nije odgovara, onda su generalno sve živo odbili, onda mi kao odbor nismo mogli ništa predočiti ni predložiti uz TTIP i na taj način i naše specifičnosti naše problematike prometni nije uopće bilo toliko u središtu diskusije koliko je trebalo biti. Stoga je ovo jedna napomena svima nama da trebamo nekako izvući tu rezoluciju, znači da se moramo nekako dogovoriti o našoj raspravi. I molim, 12. 11. u 12 sati tada vam ističe rok za predočavanje i dostavu bilo kakvih predloga amandmana. A sada prelazimo na sljedeću temu. To je točka četiri. Dakle, na putu prema jednoj uredbi o digitalnom unutarnjem tržištu. A sada će naša izvjestiteljica Merija Kilenan dobiti riječ. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolege, gospodine predsjedavajući. Bila je to velika čast i zapravo užitak raditi sa svim mojim suizvjestiteljima na ovom mišljenju o digitalnom unutarnjem tržištu u ime našeg odbora TRAN. Sve u svemu vidimo da imamo nekoliko prijedloga za amandmane koji pokazuju da je naš odbor TRAN zapravo postigao jedno vrlo jasno i usuglašeno mišljenje o tome što je jedinstveno digitalno tržište i koliko nam to treba i što nam to znači. A isto tako čini mi se da je naše zabrinutosti u vezi transporta i turizma u tom kontekstu dijelimo prilično usuglašeno. Stoga kažem još jedan puta hvala našem cijelom skupini, radno je na ovom odličnom suradnji, a mislim da će se sutra glasati o našem kompromisnom prijedlogu o kojem smo se uspjeli usuglasiti. Sada nekoliko stvari u vezi s tim. Prvo, odbor je želio skrenuti pozornost na činjenicu da se radni vijek i općenito radni život potpuno izmijenio kroz digitalizaciju. Naravno da treba znanje i edukaciju ljudi ojačati kako bi se ažurirale njihove, da kažemo, sposobnosti, oni bili u stanju odgovoriti svim potrebama i izazovima digitalnog vremena. Isto tako je potpuno jasno da mi moramo odgovoriti na potrebe naših klijenata i da nismo baš sasvim sigurni da li je trenutni transportni sustav u stanju na to odgovoriti bez digitalnih mogućnosti koje su sada danas na raspolaganju. Barem kada govorimo o putovanjima i kompletnim lancima povezan vrsti putovanja i u kojoj mjeri se to može odraziti na mobilnost naših e, klijenata, gostiju, putnika, na cijenu najme tih putovanja, pa kroz to je na njihovu mobilnost. Mislim da smo uspjeli izgraditi jednu veliko prekograničnu mrežu sustava za jedno integrirano izdavanje putničkih karata. Ali stvarno je zbunjujuće da evo živimo ovdje 2015. godine, a čini se da je jednostavnije probušiti i izgraditi tunel kroz neku planinu, nego stvoriti dakle jedan sustav, integrirani sustav za izdavanje putničkih karata za različite sredstva prometna. Naravno, digitalizacija sa sobom donose čitav niz novih izazova, posebno u vezi sa zaštitom podataka, ali mi moramo razumjeti koncepciju infrastrukture jer to više ne znači da je to samo transportna infrastruktura, nego to znači da digitalne usluge, kako one postaju sve popularnijima i proširenijima, onda to znači da mi moramo imati tako jednu mogućnost za jedan robustan, otporan i brz način prijenosa podataka u našem transportnom sektoru, inače nam nema budućnosti, jasno. Znači da sve ono što je sve to što, o čemu govorimo je uključeno u, no najvažnije uključeno u naše kompromisne prijedloge. Naravno nismo mogli baš sve napisati, ali smo pokušali napraviti jedan totalno jasan i, i, i, i sveobuhvatni paket kojeg, kojeg smo se usuglasili. Kako? I to dakle uključivalo sve najbitnije aspekte transporta da to bude unutar koncepcije razvoja jednog digitalnog tržišta. Hvala, sada Dedre Klun. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih vam se htjela zahvaliti izvjestitelju i pogotovo zato što smo tako brzo uznapredovali došli do ovog dokumenta o kojem imamo vrlo jasnu agentu različitih skupina koje su predstavljene u našem odboru. I glede naše glasovanje sutra mi apsolutno predlažemo da se ovom odboru i da bi to i inter odboru da to bude izglasano. Kao što je izvjestitelj se već rekla, tu imamo jako puno potencijala da popravimo našu konkurentnost kao i našu ukupnu logistiku u našem području. Zatim e-granica, prelaza, svih carina i tako dalje. Vidite, mi se još uvijek bavimo jako se jako puno papira na granicama pa prema tome ovdje imamo jedan potencijal ako se uvedu elektronički sustavi, koriste digitalne strukture koje postoje, da tu budemo puno brzi i na taj način puno konkurentniji i popravimo naše ukupno poslovanje. Jasno to se odnosi i na socijalno područje, ali i na turizam kojim se mi bavimo i tu digitalna revolucija, da tako velimo i digitalno tržište velike izmjene donose i velika ubrzanja. Mi kao što je izvjestiteljica rekla, stigli, došli smo do jednog zajedničkog mišljenja i zajedničke pozicije pokušali smo biti vrlo učinkoviti s jezikom i zadržati sve ključne i najbitnije točke koje se odnose na naš promet i turizam unutar našeg prijedloga, a sutra idemo na glasanje. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Sada. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja želim... Hvala vam gospodine Ja želim zahvaliti uh, izvjestiteljici na njenom pristupu i vrlo dobroj suradnji sa svim izvjestiteljima u Sijeni, Kao izvjestiteljica u Sjeni, ja moram reći da mi podržavamo sve kompromisne prijedloge. S ovim mišljenjem se osvrćemo na stav sve procese digitalizacije koji su već u tijeku um, na području prometa, uključujemo u tu sve vrste prometa, a isto tako se izalažemo za inteligentne transportne sustave. U ovom mišljenju, to nam je vrlo drago, je sadržan i aspekt vezan uz pristupačnost digitalnim uslugama za starije osobe, za um, osobe kojima nije taj pristup lak, a njih treba isto uključiti u digitalizaciju starije osobe ili druge osobe ne bi smjeli biti iz ovoga isključene. Također podržavamo stav izvjestiteljice u kojem kaže da je važno osigurati obuku radnika kako bi mogli biti na visini zadatka um, kada govorimo o izazovu digitalizacije. U sektoru transporta i turizma mi bismo rado vidjeli da ne dođe do takozvanog geoblokiranja E, pristupa informacijama. Informacije moraju posuda biti dostupne gdje god se osobe nalaze. Nadam se da će ovo mišljenje dobiti podršku od svih ovdje prisutnih suta tijekom glasovanja. Hvala lijepo izvjestiteljici koje želim mnogo uspjeha i nadam se da će mnogo ovoga što smo rekli biti uključeno i u prijedlog Europske komisije, to jest u prijedlogu nadležnog odbora. Danke sehr. Hvala lijepa. Neki puta prijevod traje duže nego što je to originalni govornik um, govorio. A sada Daniel, hvala lijepo. E, ja ću govoriti u ime našeg izvjestitelja danas kao zamjenski član. Mislim da ovo donosi velike promjene u svim granama industrije, pogotovo u transportu. to će iznačiti isto ono što je značila industrijska revolucija zahvaljujući parnim strojevima. Prema tome, to će digitalna revolucija učiniti danas, današnjoj industriji, u sveukupnoj posebno prometu. Prema tom nekim pogledima smo mi vrlo sretni s onim kompromisima koji su postignuti. I mislim da podupiremo neke amandmane koji su ovdje iznesi o surađujućoj, dakle, kooperativnoj ekonomiji, zatim o integriranom izdavanju putnih karata za sve vrste prometa i tako dalje. Isto tako moramo prepoznati i priznati da kompletna, dakle, naša kooperativna industrija ima veliko značenje, veliku važnost. I zato što moramo naše zahtjeve, naše zahtjeve, potražnje tržišta uskladiti dakle sa onim što mi radimo, sa proizvodnim kapacitetima, to je temelj svemu. Uglavnom, to podupiremo te aspekte. Međutim, osim tih kooperativa, imamo još neke stvari na koje želimo upozoriti. Mislim da ponešto što ovdje piše malo previše zadire u subsidijarnost, pogotovo kad govorimo o porezima, uvjetima rata i zaštiti potrošača. To su nacionalna pitanja, čak i na jedinstvenom tržištu i u odboru za jedinstveno tržište smo mi to davno priznali da to subsidijarno ostalo u nacionalnim rukama i u nacionalnim ovlastima. Mislim da se po tome ne treba prčkati. Hvala lijepo, sljedeći je Pavel Telička.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 na način koji omogućuju e, i da se brinemo za radnika. Isto tako imamo uravnoteženi sveobuhvatan pristup e, što se tiče teme kad se gleda infrastrukturu, ulaganja, obuku radnika, a isto tako prava putnika. Što se tiče digitalizacije, mislim da je to stvarno prilika i za ovaj kao i za druge sektore, to je nešto ključno za godine koje su pred nama, nadam se da će to biti dobro dobrodošli dodatak, odnosno kako bismo došli do transporta za 21. stoljeće i kako bi se ostvarilo sve ono što i a međutim sve što još treba tu reći već je rečeno pa neću ponavljati što se tiče digitalizacije transporta i turizma to će dovesti do novog načina ponašanja i do novih praksi za potrošače. Zbog toga trebamo prilagoditi korake kako bismo osigurali potrebnu infrastrukturu. A što se tiče zakonodavstva i tu trebamo raditi i tu trebam naglasiti, to se ne treba mijenjati stvari bez procjene učinka. Mislim da imamo jako dobru interakciju, razumijevanje u tom smislu i to je nešto što želim naglasiti. Isto tako cijenim da mi za razliku od nekih drugih odbora i, i smo EFSU detaljno razmotrili e, kad, kad, kad se radi o digitalizaciji transporta možemo dobro koristiti sredstva koja su na raspolaganju i konačno što želim reći da žalim i što i priznajemo penetraciju transporta i, i digitalizacije, a odbor za transport nije iskoristio iste postupke kao što je to učinio Ekon ili Juri odbor. A kad to kažem, mislim da još uvijek možemo uspjeti e, doći do prihvaćanja većine zajedničkih mišljenja. No to je nešto usputno rečeno jer mislim da je zapravo absurdno da se nas tretira e, po drugačijim postupcima, no još jednom e, ću e, naglasiti da će ALDE rado glasati za kompromisne amandmane, a okljevat će da prihvate one, teško će prihvatiti one amandmane o kojima se glasa odvojeno, a koji ne utječu na sve ono što bi trebalo biti u opsiku transporta i turizma. Hvala lijepa, sljedeća e, Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Možemo samo čestitati radu kojeg je izradio naš, e, naša izvjestiteljica, budući da se tu radilo o sastancima o kompromisima, gdje smo imali mnoštvo e, kolektivnog saznanja i zapravo smo se dobro pritom osjećali. Doista. Mislim da je ovo mišljenje od ključnog značaja. Zašto je ono ključnog značaja? Zato što nam iskustvo pokazuje da će digitalizacija ne samo iz temelja promijeniti našu mobilnost, već i zato to što se drugačiji oblici gospodarstva trenutno uspostavljaju i zbog toga ćemo morati biti oprezni. Zato što je tehnologija dobra, prije svega kad se radi o urbanoj mobilnosti, a ja vam iz prvog lica tu mogu nešto o tome reći, budući da sam se za to pitanje, ali isto tako i zato što se mijenjaju ponašanje ljudi, E, prije svega imamo tu e, one grane industrije koje stavljaju sve veći naglasak na inovacijama, ali isto tako i pitanje e, dijeljenja automobila i tako dijeljenje općenito. Ali onda tu ponekad nastaju problemi. I zbog toga vas, dragi kolege, pozivam da sutra glasujete svi za moj amandman 46. Zašto? Zato što trenutno u digitalizaciji postoji jedno poduzeće koje se zove Uber. Uber je jasan primjer ove revolucije kojeg je proizvela ekonomija dijeljenja, ali istodobno bi bilo opasno gledati na to poduzeće samo na digitalnu uslugu kako se oni sami predstavljaju. Što god mislili o Uberu, Uber je poduzeće koje jako utječe na sustave prijevoza u velikom broju država članica i do, doista istina je da su to inovativne usluge, ali ne, može ne možemo zanimati probleme koji su s tim povezani, prije svega e, kada govorimo o sigurnosti, manjku socijalne zaštite, e, sigurnosti. I stoga mislim da je ovaj amandman važan zato što odgovore koje danas ćemo naći na razini Europske unije će ovisiti o onome što je potrebno pojedinim državama ili pojedinim gradovima, a u mom amandmanu ja baš podupirem da imamo ehm, pravni okvir, da govorimo o konkurentnosti, o tome koji su minimalni socijalni standardi. Ne treba reći mi smo protiv toga, već treba početi regulirati taj sektor, a da ne ugušimo inovacije i vi ste rekli da je to velika važna poluga za poticanje gospodarstva i da možemo podaknuti da se takvi e, pothvati razvijaju u dobrim okolnostima. Eto, to je moje mišljenje i to je mišljenje zelenih. Mi ćemo glasovati za to. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Lundgren. Za Danielu Auto, izvolite. Tak, Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja mislim da je izvjestiteljica obavila dobar posao, ali i mi imamo neke ideje što se tiče Ubera i tu se slažem sa prethodnom govornicom. To je zapravo rad e, taksista na crno. To nema nikakve veze sa stvarnim digitalnim uslugama, a kao što je upravo kolegica rekla, to su Um, usluge koje nude amateri, lajci, uh, koji nude bilo kakve usluge prijevoza. Nemamo nikakvu kontrolu jesu li ti automobili ispravni, plaćaju li poreze. Tu se radi o tome da se nudi neka usluga i naravno da će se vrlo brzo dogoditi da će se razrušiti neka stvarna poduzeća vozača taksija i stoga ćemo podržati kolegicu je prije mene. Hvala. Gospođa Jutel sljedeća. Merci, monsieur le président. Monsieur le président. Hvala lijepo, gospodine predavajući, dragi kolege. Uspostava jedinstvenog digitalnog tržišta je prioritet broj dva Junkerove komisije. Gospođa izvjestiteljica to spomenje u prvom odlupku i njoj je to pozitivna stvar, ali meni ne. Još jednom Europska unija čak i u ovom području želi ukinuti bilo kakve granične prepreke. Govori se tu o digitalizaciji, a zapravo tako Evropska unija želi još i više rasprostiti svoju moć na državama članicama. Amandmane koje sam ja podnijela idu u suprotnom smjeru da se inicijative prepuste državama članicama kako bi one ostale slobodne, mogle slobodno izabrati e, poduzeće koje je u potpunosti digitalizirano, u potpunosti e, povezano, bez ikakve kontrole ili se odlučiti pak za neko poduzeće koje pokušava koliko god moguće zaštititi e, osobne podatke e, građana. građana. Mi smo svi zbog gospodarskog e, natjecanja potaknuti da uklonimo te prepreke digitalnim uslugama i zbog toga tražimo zapravo da nas te usluge koloniziraju. A digitalne usluge dopuštaju velikim poduzećima poput Googlea ili Facebooka da znaju za sva naša putovanja, za sve naše navike, za naše načine življenja i tako dalje, naše ukuse i znate da e, u srpnju su vrlo kompetentni informatičari razotkrili sveopću špionažu koju Microsoft provodi nad građanima, to jest htio je, namjeravao je to učiniti sa novim operativnim sustavom Windows Pro 10, eh, koji će se ticati svih eh, računala i novih i starih, budući da nas se potiče da redovito aktualiziramo naše operativne sustave. Evo, to je samo jedan od primjera gdje vidimo da e, takva poduzeća zapravo uzimaju sve moguće podatke od svojih korisnika. Tu se radi o tome da trebamo sačuvati slobodu i pravo na javni život, a to je najmanje nešto što se tiče i rada našeg odbora. Želim vrlo jasno reći, kako ne bi bilo nesporazuma, da ja uopće nisam neprijateljski nastrojena prema digitalizaciji, niti mi kao klub zastupnika, baš naprotiv, mi smatramo da digitalizacija donosi brojne e, prednosti e, kada se radi primjerice o upravljanju tokova informacija, ali ja se ne slažem s tom idejom da će digitalizacija riješiti sve probleme. Digitalizacija nije čarobno rješenje za nezaposlenost, za e, onečišćenje okoliša ili za E, probleme sa protokom informacija. Govorili ste malo prije Uberu, ali Uber je samo posljedica, rezultat politike koju ste vi podržavali i koju dalje podržavate. E, liberalizacija, slobodan protok, slobodan, slobodan promet. I stoga se ja zalažem u svom amandmanu da se promisli o ulozi digitalizacije u našem društvu u pojedinim članicama i ja se zalažem da imamo zaštitu E, pojedinaca i zaštitu privatnog života. Hvala lijepa. Danke sehr, die nächste ist... Hvala lijepa. Izabel de sljedeći Si, Hvala lijepo. Ja bih htjela početi sa zahvalom izvjestitelju na njenom tekstu. Složem se s onim što je ona rekla i sviđa mi se posao koji je obavljen sa izvjestiteljima u sjeni kako bi se postigli kompromisu. E, želimo maknuti granice i e, osloboditi tržište. To je ono što je omogućeno e, pomoću socijalnih medija, Facebooka i svega onoga što je već spomenuto, ali morali biste biti malo naivni kad biste mislili da je sve to na raspolaganju bez ikakvih ekonomskih reperkusija. Nije moguće sve to zaustaviti, ali možemo zaštititi naše potrošače i možemo pratiti što se događa. Trebamo modernizirati standarde. Trebaju oni biti na razini eh, onoga što se događa u digitalnom svijetu i to je ono što mi trebamo u našem odboru napraviti, a ne samo sa stajališta transporta, nego i sa stajališta turizma. Analizirali smo turizam budućnosti koji će biti povezan sa digitalizacijom i ekonomijom dijeljenja. Ne smijemo međutim pasti u zamku e, da kad dobijemo ovakve usluge što je već prisutno godinama i dovelo je do promjena u transportnom sektoru ili u sektoru turizma, pa prema tome ne možemo zaustaviti te promjene, no moramo se pobrinuti da te aktivnosti, posebno ako su dobre, se mogu provoditi kroz propise i regulativu koje, kao što je već spomenuto, kojima ne treba biti cilj gušenje ekonomskih aktivnosti. Inovacija je uvijek nažalost vodila do gubitaka radnih mjesta. Međutim, to ne znači da nove, se neće pojaviti nove usluge i koje će omogućiti otvaranje nove, novih aktivnosti i novih radnih mjesta u Europi. Hvala lijepo. Hvala lijepo za komisiju sad gospodin Bosje. Uh, I think the, the extent of the debate Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Mislim da raspon današnje rasprave pokazuje kako upravo to digitalno jedinstveno tržište e, pomaže digitalizaciji brojnih sektora i mnogih aspekata našeg rada. Mislim da možemo samo pozdraviti intenzitet rasprave, posebno koment, kvalitetu komentare i interne rasprave koja se ovdje vodila. Ukup, znači sveukupno mogao bih reći da pozdravljamo vaše mišljenje i raspravu koju ste imali o toj temi, međutim e, ima tu i zbog e, vrlo raznolikih učinaka koje u digitalizacija može dovesti, može se misliti, možete imati na umu i neke specifične preporuke ili izjave ili pitanja koja možete uključiti u vaše mišljenje. A što bi ostavio mom kolegi iz DG a koji će vam reći podrobnije u toj temi. Hvala lijepo, to smo i namjerili. Sada još gospodin kolegi Depreo dati riječi iz to a We very much uh, welcome this opinion. Uh, to react to the debate we just had, digitalization in transport is not a goal per se, it needs to serve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 promjene ponašanja isto tako da transport postaje više okrenut prema korisnicima kako bi služio njihovim potrebama, posebno potrebama ljudima sa posebnim potrebama, smanjenom mogućnošću kretanja i tako dalje. Da, e, vezano za jedan od amandmana o kojem smo razgovarali, što se tiče komisije, mi dajemo podršku novim poslovnim modelima tu mora se zadovoljiti zahtjeve kao što su sigurno postoje i fiskalni zahtjevi, ali postoje i socijalni zahtjevi koji su na nacionalnoj razini i treba ih e, poštivati. Što se tiče izdavanja karata, puno je bilo komentara oko toga, a u nekim od amandmana bilo je govora i o pravima putnika. O tome se već govorilo, ali možda ponovno da vam dadem informaciju vezano za multimodalni vid transporta a tako da, i kad, tako da kad onda dođemo do izdavanja karata i prava putnika već imamo jasno rečeno jasno priređeno područje. Što se tiče financiranja, EPSI svakako treba koristiti da bi se uvelo digitalizacija u transportu i da bismo došlo do... A uskolo ćete čuti mog kolegu koji će vam objasniti o drugom pozivu za prijedloge vezano za E, e, instrument za povezivanje Europe pa ćete vidjeti kako tu upravo radimo na povezivanju i unapređenju transporta. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Sada još na kraju riječima izvjestiteljica Mäkelin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille. Hvala svima na dobrim komentarima. A što bi ja sada htjela naglasiti je da kao početna točka e, kad se radi o novim uslugama i e, kreiranje novih usluga i novih poduzeća ne može biti ništa loše, ali se to mora odvijati u skladu sa zajedničkim jedinstvenim pravilima kako da već postojeći operateri na tržištu kao i oni novi, novo pridošli imaju iste prilike. I to je naravno nešto što mi kao zakonodavci moramo uzeti u obzir, moramo se pobrinuti da operateri imaju iste uvjete po kojima rade. Kako ne bi došlo do socijalnog dumpinga, kako ne bi došlo do kako bi imali adekvatne tržište, adekvatne usluge i sustav transporta koji funkcionira za naše građane. Hvala svima, mi ćemo nastaviti s našim radom, a sutra ćemo na glasanju vidjeti kakvi su rezultati. Hvala vam lijepo. Hvala, ali ne možemo dugo raditi više na tome jer glasanje odboru tranje je sutra utorak u 9 sati, kao što svi dobro znamo.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 Ja, zum Tages... Zapravo smo htjeli ići na točku dnevnog reda broj 5, a to je prezentacija komisije o sljedećem radnom programu rada e, našeg instrumenta za povezivanje Europe u vezi zapravo drugog poziva koji je raspisan. Gospodin Onidi nam je bio najavljen da će doći u 16 sati i da će održati tu prezentaciju. Međutim, njega još nema. Da li komisija ima neko objašnjenje za to ili neku zamjenu? Komisija nas nije ni slušala, dakle bolje nego kad se to mora još potvrditi da ga nema. Ali čini se da ipak stiže na vrijeme ili barem otprilike. Ja, se Dakle, možemo od srca pozdraviti, gospo, pozdraviti gospodane Onidija iz komisije u našem odboru. I moram vam reći da ste zakasnili točno 11 minuta, to još možemo i prihvatiti, ali ono što ne možemo uopće prihvatiti, molim vas da dobro slušate. Vi imate dakle provedbeni akt u vezi instrumenta za povezivanje Europe ste već u listopadu Eh, donijeli odluku o tome. Onda ste 5.11. dali izjavu za eh, javnost, a tek je prošlog petka im parlament informiran o ovom dokumentu dugačkom 68 stranica. A mi kao parlament to stvarno ne možemo prihvatiti, jer mi smatramo da mi kao parlament moramo biti obavješteni prije javnosti, prije tiska, ali najkasnije istodobno. A 68 stranica nam dostaviti u petak, a nakon svega da mi u ponedjeljak moramo o tome raspravljati. Sjećate se kako je to bilo u trialogu kad nam se večer prije dostavilo 70 stranica dugački dokument o kom smo drugog dana u trialogu trebali raspravljati. Mi smo onda odbili o trialogu, o tome govoriti i nismo o tome htjeli govoriti jer nije bilo vremena. Od onda je vijeće nama za trialog na vrijeme dostavljalo materijale da se stignemo pripremiti. Danas ćemo u redu napraviti još jedan izuzetak i raspravljat ćemo o tome. Međutim, sje, mislite, ovo je zadnji put, jer u budućnosti morate nas obavijestiti prije tiska i na vrijeme nam dostaviti materijale. A sad imate riječ. E, hvala vam gospodine predsjedavajući, vidim da imate podršku za ovo što govorite, pa se želim prvo ispričati za ovo i ponovno potvrditi da ćemo biti budni u budućnosti formirani E, i dali smo informacije novinama, ali naravno kvaliteta informacija je bitna, a, kvalite, a informacija dana novinarima bila je vrlo kratka i sažeta. A sad nismo imali priliku kao što imamo danas u ovom odboru da s vama detaljnije razgovaramo i da bilateralno e, dublje razmotrimo temu kroz prezentaciju. Prezentacija je pripremljena za vas to će biti, to će vam i ostati jer je to važan materijal koji možete sačuvati kao referencu, a možda je to i važan materijal koji možete koristiti kad ćete nam doći povratno sa vašim pitanjima. Pokušat ćemo, ja ću se ograničiti na nekoliko važnih aspekata ovog drugog poziva za prijedloge vezane za eh, instrument za povezivanje Europe, pa onda se nadam da će biti mjesta eh, vremena za raspravu a danas, a naravno da smo vam na raspolaganju za dalje sastanke ako budete odlučili da vam takvi sastanci trebaju vezano za neke aspekte. Ovo je znači drugi poziv. Prvi poziv, sigurno se sjećate, bio je vrlo uspješan i odabrali smo i formalno prihvatili 276 projekata u ukupnom iznosu kofinanciranja od 13,1 milijarde. Vrlo impresivan iznos i potreban u smislu da sada trebamo pomoći vlastima, javnim vlastima i promotorima projekata svuda po Europi kako bi se popravila e, situacija vezano za ulaganja u infrastrukturu i kako bi se na najbolji način iskoristili ovaj novi instrument. Mislim da ste i sami imate priliku sebi čestitati na mudrom izboru koji je u vrijeme rasprave o ovom novom instrumentu napravljen jer se tu nije radilo ne samo vezano za financijski iznos nego i za prioritete jer se tu pokazao pravi izbor u smislu da smo dobili puno vrlo kvalitetnih projekata tri puta više potražnje nego što je bilo na on, raspoloživo i to je razlog što smo godinu dana nakon prvog poziva e, htjeli pokrenuti drugi poziv. Taj drugi poziv biti će poziv koji će pokušati iskoristiti, dobro iskoristiti preostala financijska sredstva koja još uvijek imamo koja iznose 7,6 milijardi eura. Opet značajan iznos koji se sastoji od dva dijela. Jedan dio, jedan cijelo, jedan cijelo, jedan milijarda za sve zemlje članice i 6,5 milijardi što je posebno uzeto iz financijske omotnice zemalja koje su kvalificirane za sredstva iz kohezijskog fonda. Proces e, izbora, odnosno ocjenjivanja koji ćemo pokrenuti kako bismo od, e, ocijenili sve prijedloge, prvo će analizirati tri aspekta. Prvi su prioriteti u smislu da li projekt pokriva prioritet ili ne, a ovaj puta budući da imamo odobren radni plan pripremljen pod, u skladu sa željama koordinatorima, ta radni planovi će se, ti radni planovi će se koristiti kao ono što nas vodi kod određivanja e, prioritetnosti projekta. Drugo, e, što se ponovno javlja kao kriterij, a to je zrelost projekta, to će biti jedan odlučujući čimbenik i konačno treći faktor, treći čimbenik koji je već bio uključen i u prethodnom pozivu, a sada će biti još važniji, budući da je ukupni iznos u bespovratnim sredstvima gotovo iscrpljen i treba ćemo biti kritični kako bismo procijenili točan iznos u, u, u formi bespovratnih sredstava koji će biti potreban za svaki pojedini projekt da bismo E, došli do maksimalnog iznosa, ne samo vezano za nove financijske instrumente u trgu SERFA gdje imamo 140 milijuna eura za ove instrumente, nego i da bismo na najbolji način iskoristili, budući da smo to već platili, za, nove, e, za novi instrument C. E, jako mi je drago što mogu reći danas da rasprava sa Europskom investicijskom bankom o ovoj temi je, ide jako dobro, ide jako dobro. Stefan ima ured u Luksemburgu gdje je barem dva dana tjedno u banci i objavit ćemo vrlo uskoro prvi pravi EFE projekt u transporu jer ovih dana imamo tendenciju da projekte nazivamo FC projektima, a ovdje zapravo prvi puta se nadamo da ćemo stvarno moći vama doći i informirati vas o značajnom projektu koji se financira na ovaj način u tom području. Znači koji su prioriteti ovog novog poziva? Opća, opća omotnica predviđena je za nove mjere koje ste nam pomogli integrirati u ovaj, propise koji se odnose na instrument za povezivanje Europe. Tu se misli na nove tehnologije, alternativna goriva i njihovu promociju, urbana dimenzija, što možemo napraviti kako bismo bolje povezali e, urbana, urbana čvorišta na opći, opću mrežu, zatim e, puteve morske priobalne gdje očekujemo velike dobre projekte, zatim općenito bolje upravljanje svim oblicima transferma i konačno klasične eh, projekte vezane za cestu, zatim Cezar koji je sve, eh, postaje sve važniji. Svi smo bili iznenađeni kvalitetom i brojem e, projekata pod, kod prvog poziva ITNS, tu smo uspjeli osigurati 200 milijuna za ITMS koji će biti vođen novom, novim načelima četvrtog željezničkog paketa gdje je nova agencija u središtu izbora novih projekata i konačne sustav e, za informacije vezano za riječne puteve, ali što se tiče poziva vezano za kohezijsku omotnicu i ovdje smo bili iznenađeni vrlo dobrim prijedlozima koje su podnijele tijekom prvog poziva zemlje koje spadaju u, kohezijski fond. Vrlo smo pozitivno raspolaženi vezano za koriš, iskorištenje preostalog dijela kohezijske omotnice u ovom drugom pozivu. Opet da bismo financirali važne prioritetne projekte koji su navedeni u aneksu broj 1 uz ovaj eh, poziv daljne aktivnosti odnosit će se na nove instrumente financijske. Upravo sam spomenuo prije nekoliko minuta o čemu se radi i opet će tu biti važno pobrinuti se da su projektu da se projekti dovrš, budu dovršeni koliko god je to moguće uz financiranje iz ovih novih e, programa financiranja. Sljedeći koraki odnose se na INEU koja treba provesti dan dijeljenja informacija što će zapravo biti početak formalni ovog novog poziva, a to bi se trebalo dogoditi 30. studenog ovdje u Briselu. Bilo bi nam jako drago ako bi neki od vas mogli sudjelovati na tom događaju. Taj poziv će trajati do sredine veljače sljedeće godine. Poziv će znači do tada biti otvoren, tako da možemo kao i kod prvog poziva e, postići e, da se izabiru projekti negdje e, rano, početkom ljeta sljedeće godine. Nadamo se da ćemo se onda moći obratiti vama prije ili početkom lipnja kako bismo vam mogli dati opis e, one tipova projekata koji bi se mogli odabrati u okviru ovog poziva prije nego krenemo u detaljnije rasprave sa zemljama članicama vezano za dane TNT koji su predviđeni u Rotterdamu između 20. i 22. lipnja. Pa koristim ovu priliku da izrazim nadu s naše strane da kao i na kod prethodnih prilika, kao i u prethodnim prilikama možemo očekivati što veći broj zastupnika Europskog parlamenta e, kao sudionika na tom ten, danima TNT. Tu ćemo imati i posebnu konferenciju o, o željezničkom transportu koja će, će biti organizirana povezano sa ovim danima TNT-a pa se nadamo da, će i, da ćete i vi biti u velikom broju prisutni tijekom tih događaja. I time bih e, zapravo završio svoj uvodni dio, nisam e, išao po prezentaciju, nego, nisam išao po prezentaciji, nego vam ju ostavljam, a htio bi imati, kako bismo imali što više vremena za, vaše, za naše odgovore na vaša pitanja. Naravno, zahvaljujemo vam se što smo dobili izlaganje i dokument. E, samo sam imao kritiku vezanu uz vremenske rokove. Sada ću predati izvjestiteljima riječ kao prvo gospođi Ines Rala Sender. Er- Izvjestitelji uvijek imaju kao prvo riječ, to već tako radimo desetljećima. Ali ako ne, mislim, niste prisiljeni to učiniti, možete i odustati. Gracias, sí. Gracias, presidente. Ja sam mislila da će prvo biti pozvani koordinatori. E, e, mislila sam da ću govoriti nešto kasnije, no svejedno. Prije svega što se tiče komisije, prema komisiji, e, moram reći danas uvijek uhvatite nespremne, ali možda ćemo ovaj puta i ja sam zapravo sudjelovala na konferenciji o pomorskim regijama zajedno sa e, voditeljem jedinice i tamo sam dobila informacije kad sam i sama trebala e, davati prezentaciju bolje bi bilo u budućnosti kad bi komisija imala prezentaciju spremnu ovako na papiru ali dobro bar su nam je e, poslali u nije to dovoljno ali mogli su je poslati i ranije, tako da ju zapravo imamo pred sobom. Budući da ima puno regija u Europskoj uniji i puno rugija, regija koje za koje su važne ovakve inicijative, očito je da ćemo sad čekati reakcije onih zemalja članica koje su bile dovoljno velikodušne da nam e, predloži da uzmemo 10 milijuna iz kohijskog fonda i da stavimo zajedničku kasu, da kažemo tako, pa moramo čekati na njihovu reakciju. A no istovremeno moram reći da mi je jako drago e, da vidim da kad se radi o CEF-u vi ćemo se više usmjeriti na određene horizontalne aspekte već imamo nekoliko mjeseci iskustva u implementaciji CEFA i bilo je tu prostora za rasprave. Već smo čuli o promjenama, o amandmanima, u nekim slučajevima e, radilo se amandmanitama koji su mijenjali cijelu bit. Mislim, međutim, da je sve to mislim korisno jer ipak napredujemo i želimo se usmjeriti na evropski aspekt svih ovih e, aktivnosti i bilo bi korisno, ja mislim, ako bi komisija mogla objasniti malo detaljnije. Naime, neki dan kad sam bila na toj regionalnoj konferenciji, tu se pojavila zabrinutost jer postoje koridori a činilo se da implementacija ovog prvog eh, proračuna pod prvim, po, prvom pozivu eh, zapravo se tu novci koriste više u centralnom dijelu Europske unije iako komisija kaže da ima razloga za takvo djelovanje određeni tu postoje postoje tu uska grla postoje određena područja gdje će se i prekogranične aktivnosti provoditi, ali mislim da komisija isto tako mora imati na umu, kao što je rečeno, moramo tu kapilarnost uzeti u obzir koja je znači povezivanje sa tim glavnim koridorima. Imamo test naravno ali mislim da više trebamo misliti i horizontalno i transverzalno jer inače je opći dojam da opet se koncentriramo u svemu na centru, a periferija gubi ili ne dobiva što bi trebala vidjela sam da je veći dio proračuna ostavljen za neke od ovih stvari koje su napravljene na način da bi se ublažio da bi se ublažile kritike koje dolaze sa rubova Europska unija ali možda bi komisija mogla detaljnije objasniti kako i zašto se koncentriramo u centar, iako postoje ti koridari, koridori i znamo da je važno da se treba i tamo ulagati, što znači da područja i regija periferija, čak i dijelovi izvan Europske unije, e, teško vide da novac ide i u njihovom smjeru, pa bi bilo korisno ako bi se mogle nekako ove naše frustracije ublažiti. Hvala lijepa, sada Dominik Ike. Hvala mi gospodine predsjedavajući, hvala komisiji na ovim informacijama. Neću se osvrtati na rokove, niti na način na koji bi se parlament mogao malo bolje tretirati nego novinare već bih iznio nekoliko primjedbi. Kao prvo, naravno, drago nam je što poštujemo dva glavna načela, dakle, to je europska dodana vrijednost tih projekata i njihova zrelost, jer tu imamo inače problem s učinkovitošću. Vrlo je zanimljivo vidjeti da postoji jedna promjena mentaliteta. Dakle, horizontalni projekti su dobili veću važnost, E, i to se zatim odražava u tome da e, su stavljeni više na toj rang listi e, pri prihvaćanju projekata. Prije su se ti projekti smatrali vrlo marginalnima, dakle primjerice probleme vodoopskrbe, povezani sa drugim problemama, Dakle, horizontalni problemi su sad dobili na važnosti. Prvo pitanje upućeno komisiji bi bilo E, koji su to financijski instrumenti koji su unutar instrumenta za povezanje Europe? U raspravi o EFSI-u znamo da je došlo do toga da je Europska komisija prenijela financijska sredstva iz instrumenta za povezanje Europe kako bi se oni pretočili u EFSI, a podsjećam da su ti financijski instrumenti iz CEFA povezani po svojim rizicima i sa drugim financijskim instrumentima, primjerice sa fondom Margarita ili drugim fondovima, ali to su slični financijski instrumenti kao i oni uključeni u EFSI, u, u Junkerovom planu. To može biti sličan instrument um, i stoga mi nije jasno, htio bih da mi komisija objasni kada ćemo se u Junkerovom planu, a kada ćemo se okrenuti financijskim instrumentima unutar instrumenta za povezivanje Europe. Ne bi li na početku bilo logično da idemo sve do kraja i dakle sve ono što je dostupno po pitanju financijskih sredstava prenesemo u bespovratna sredstva. Mislim, ja to kažem, a ja sam bio nekako se zalagao za ta financijska instrumenta u okviru mehanizma. Moje drugo pitanje, još uvijek imamo fondove u za kohezijske zemlje u prvom dijelu. Dakle, ti fondovi im se daju kao zemljama koje imaju pravo na kohezijska sredstva. A kako će sad kohezija s time postupiti? Mm, komisija mora poštivati eh, određene osobine država, možda poslije neke države koje su za, pogodnije za neke projekte, druge za druge, ili ćemo možda imati eh, jedan zaje, jedno zajedničko sredstvo, zajednički mehanizam za sve zemlje. Isto tako vidimo da poslije nekog studija vezanog uz kašenje s investicijama u državama članicama. Te ta kašenja s investicijama su e, zapravo značajnija e, od onoga što smo imali primjer vidjeti prije 2008. godine. Primjerice, znali smo da u Njemačkoj postoji kašenje s investicijama, ali sada ove brojke u Njemačkoj pokazuju da su ta kašenja gora nego što smo to očekivali i da dovode u pitanje samu konkurentnost e, teritorija, ali i drugih kriterija za odabir zemalja? Ima li komisija neke rokove koje mora poštivati? Mm, jel bi mogli imati mehanizam za e, refinansiranje instrumenta za povezanje Europe u okviru višegodišnjeg finanskog okvira? Ima li komisija namjeru vratiti se na to i isto tako, je li se već počelo razmišljati o tome kako možda u nekom drugom finanskom instrumentu nastaviti s tim projektima ili preseliti te projekte u neki drugi mehanizam, jer e, ovih 50 milijardi eura je smanjeno, imamo sada 30 milijardi eura koji su dostupni, što znači da se neće moći pokriti sve potrebe e, koje su neki operateri izrazili, dakle, bilo da su države članice ili neke druge razine e, inicijatora projekata koji su tražili tri do četiri puta veću svotu, e, što znači da imamo možda situaciju da se dobili loše projekte i da potreba nije tako velika ili pak da je potreba izrazito visoka, da imate mnoštvo projekata i da onda treba prije svega gledati na kvalitetu projekata. Hoćemo li na neki način i dalje nastaviti sjediti na dvije stolice, jer ćemo govoriti da imamo tih 30 milijardi eura, a da zapravo nam je potreban što veći, još i veći iznos, dakle tu ne mislim na Junkerov plan, nego i ostatak sredstava. Hoćete li vijeće i parlament uključiti u to ili ćete do 2020. godine se držati tih brojki. Mislim da je to zapravo ključno pitanje vezano s budućnost Europe. Dakle, s jedne strane imamo pozive na iznošenje prijedloga i studije su već pokazale da imamo 5 do 10 puta manje ponude nego što je to potrebno. Hoće li Europska komisija nešto napraviti ili ćemo još četiri godine šutiti o tome, što bi dakako bilo katastrofalno uzavši u obzir stanje. Der Markus Hvala lijepa, sljedeći je Markus Piper Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, danke Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, hvala i komisiji na, po mom mišljenju, vrlo, vrlo izlaganju. Što se tiče povratnih informacija od država članica o prvom javnom natječaju, tu mogu reći da su mišljenja vrlo pozitivna. Kolega Rike je postavio pitanje kako ćemo ići dalje sa instrumentom za povezanje Europe, a možda ćemo idući put imati malo više shvaćanja u vijeću da to zapravo i nije tako loše, to sve što Europska unija financira, podržava, potiče i da prije svega tu ne mislimo samo o sektoru prometa kao takoga, već i na države članice i da smo našli pravedan postupak. E, sa nadležnim odborom smo se u prošlosti vrlo teško složili oko kohezijskih sredstava, sada imamo postupak gdje imamo 10 milijardi eura koji su stavljeni na stranu za kohezijske države, a u trenutnom javnom natječaju su to 6,5 milijardi i s njim ulezi moje pitanje kako Europska komisija procjenjuje mogućnosti uspjeha ovog javnog natječaja? Postoji li u, u kohezijskim zemljama dovoljno kvalitetnih projekata kako bi doista mogli ispuniti ovu stopu financiranja ili ćemo, ako tome nije slučaj, možda sad kod drugog natječaja, još imamo tu 3,5 milijarde eura, tražiti da se možda ti novci ulažu u kohezijskim državama, ali u projektima koji su nekako povezani sa sektorom prometa, kako taj novac ne bi nestao. U odboru za regionalni razvoj smo tada pregovarali tako što smo htjeli zadržati taj novac za kohezijske države i na tome bih ja ovdje isto tako um, na bi se ja ovdje isto tako zalagao i u ovom odboru, ali gospodin Rike govori o sljedećom već razlogu financiranja i već zapravo danas moramo se o tome kako ćemo dalje imati budućnost Cefa a povezano sa epsi a ja gajem veliku nadu u to da će države članice doći do jedne nove spoznaje na području transportne infrastrukture, da ova Europska unija može više toga učiniti i zbog toga ja imam hitni apel u pučnoj komisiji. Pripremite to sada, vrbujte i dalje u velikoj mjeri, kao što to već i do sad činite u državama članicama, budite e, pozitivni e, veleposlanik CEFA. I još jedna zadnja primjedba povezano sa FCM. Imam tu nekako osjećaj da ste dosta nepažljivo radili jer nije jasna ta poveznica. U EFSI-u sve jače vidimo da možemo naći odlične projekte primjerice za izgradnju cesta, ali imamo i tu priliku da financiramo projekte koji se tiču više vrsta prijevoza. E, dakle, projekti koji nisu toliko zanimljivi za e, privatan sektor, e, projekti koji su povezani sa željeznicom, sa cestom, da dakle dobijemo jednu dodatnu ponudu za privatni sektor vezanu uz kombinaciju različitih vrsta prijevoza, primjerice tunel Brenner se sada djelomično isto financira i pomoću EFSI-a. Dakle, um, imamo cestarinu koja bi trebala financirati, cestarinu koja se naplaćuje na cesti, koja bi trebala financirati prijevoz željeznicom. To su kombinirani projekti, dakle, dragi privatni ulagač, mi kažemo da možeš dobiti e, novac e, kao poticaj za izgradnju ceste samo ako sufinanciraš projekt kod željeznice. Da, Dominik Rike se sada smije, ali možda bi tako imali e, jednu podjelu tog rizika i možda bi privatne ulagače mogli privući i za projekte koji se slabije isplate. I stoga molim da Europska komisija više razmišlja u tom smjeru. Hvala lijepa. Ja, relativ kurz Da, mogu biti dosta kratka, jer je mnogo toga već postavljeno kao pitanje što mene zanima, dakle kao prvo ono što je rekao Dominik Ike, vi to znate gospodine Onidi, da nas jako zanima to da se ništa u budućnosti ne prenese u FC s područja promota, već da sve ostane u CEF-u, to je nešto nama vrlo važno. Markus Piper je rekao da se sa sredstvama fc a realiziraju vrlo zanimljivi projekti na cestama, to je točno, a to nam je zanimljivo. Želimo imati i razvoj ceste kako bismo mogli onda istodobno razvijati i druge vrste prijevoza. Mene bi isto tako e, zanimalo, hoćemo li to uspjeti svojim ovim kohezijskim državama, kao što si je rekao Markus, hoćemo li uspjeti potrošiti novac ali imam još jedno dodatno pitanje. Kod e, prve isplate nije se moglo uzeti u obzir sve što se zatražilo. Dakle, postoji neki postupak da netko ko nije dobio sredstava pri tom prvom dijelu se može sada prenijeti kasnije. Znam za nekoliko projekata koji su vrlo zanimljivi intermodalni projekti u prvom dijelu koji nisu prošli. Da, ja sam se još javio za riječ jer mislim da je ovaj povezani sustav kojeg je kolega ovdje opisao, mislim da je on jako dobar. I ako pogledate onim cross border prekograničnom odboru, tamo su prvo bili veliki projekti na vrhu, a tek onda su išli mali. I vidjeli smo zadnjih 20-30 godina da su ti mali projekti čak i ako smo ih jako htjeli, jako gurali, ipak propali. Vidjeli smo recimo i kod Antorina 12 milijarde više ili čak 14 milijarde više, to nije bio uopće problem ali onda ako jedan ili dva milijuna fali i treba više dati na neki mali projekt, to je onda veliki problem. Prema tome trebamo to kombinirati, povezati. Neko će dobiti veliki nalog i veliki posao ako uzme i te i te male koji imaju slabi renditu i ostalo. Druga stvar, upravo smo bili u Hrvatskoj na misiji. I onda smo vidjeli da je Hrvatska vlada za e, Dravu naručila tri hidrocentrale. I to, dakle, Drava, rijeka Drava ili dra, Drava koja predstavlja zapravo Amazonu u Europi, to je jedna rijeka koja još uvijek slobodno teče, već je zapravo 2000. bilo jasno da tu nećemo ništa mijenjati na tom. I tako u, prvoj, u prvom obroku, na prvi poziv, nismo dobili nikakve novce, ništa nam nije dodijeljeno. Ja sam, shvaćate se, jako tome veselio. Međutim, onda je pitanje da li može vlada ponovno poče postaviti taj zahtjev, iako tu jasno ima jako puno ekoloških ograničenja i problema. Znači, da li može postaviti ponovno zahtjev i da li ona to već učinila i kako će onda reagirati komisija drugi put, da li na isto tako dobar način kao do sada i odbiti ili ne. Prema tome, sada vi s komisije imate riječ i možete odgovarati. Hvala lijepo. Hvala, dakle još jedan puta se ispričavam što sam danas Došao sam malo zakašnjenja, ali mi smo pokušali dobiti prije toga termin, ali to nije bilo moguće. Prema tome sljedeći put ćemo biti puno, puno oprezni i što se tiče našeg izlaska u javnosti i dolaska na odbor. Dobro, idemo sad do kohezijska sredstva, kohezijske fondove i zemlje koje su se za to kvalificirali. Dakle, znamo da su ti kohezijski fondovi jako bili vezani i datle išao za instrument za povezivanje Europe. I prvi poziv je upravo pokazao da to uspjeva, nisu svi projekti bili odabrani i nisu svi projekti bili usvojeni zbog toga, što znači da i pokazuje da imamo vrlo kritičan pogled na sve te projekte. Kad nas pitate da li ste bili dovoljno objektivno kritični prema tim projektima koji se trebaju financirati za omotnice za kohezijska sredstva, onda je naš odgovor da, apsolutno da, jesmo. Međutim, kvaliteta projekta postoji. Barem kod onih koji su bili odabrani već u kod prvo na, na temelju prvog poziva. I onda je naša procjena da će se ovom drugom pozivu de facto iskoristiti ukupnan iznos nacionalnih omotnica. Tako da nećemo imati to pitanje. Da, idemo vidjeti, pokušati vidjeti do kojeg razmjera možemo rastegnuti i za šta sve ne upotrijebiti ta sredstva. Naravno, mi ćemo i rezultate drugog poziva za instrument za povezivanje Europe vama tu prezentirati, pa ćemo onda isto tako o tome raspravljati i vidjet ćemo što se dogodilo s nacionalnim amatnicama, da li smo sa, uspjeli od njih zadržati spasiti za treći poziv ili ćemo morati druge mjere poduzeti. Međutim, do sada odabrani projekti su stvarno vrlo dobre, izvrsne kvalitete, jer upravo i oni promotori tih svih um, svih tih projekata surađuju sa INEOM, našom agencijom izvršnom, kao i s komisijom. I tu se zapravo već u tom, u tom društvu, u tom okviru se donosi već pred izbor. I zašto? Zašto, zašto moramo, mislim, mi svi zajedno imamo interes u tome da pokažemo kako to dobro funkcionira, kako se zaista biraju najbolji projekti i kako se može više toga iskoristiti jednog iz transfera iz regionalne kohezijske politike u CEF, naš instrument za povezivanje Europe. Isto tako reakcije na to su bile krajnje pozitivne, jako pozitivne. Njima se sviđa u regijama ta mogućnost, smatraju da je to korisno jer mi pratimo njihove napore i vide da smo što se tiče vremenskih rokova doista u stanju ispuniti i isporučiti ne samo što se tiče novaca nego im i pomoć da isvrše i izvuku te projekte, upravo zahvaljujući tom projektu, brže nego bilo s kojim drugim fondom i drugim financiranjem, drugom pomoći. Zbog toga mislimo da će se ovih 6,5 milijardi koji ide u toj financijskoj omotnici za drugi poziv jako korisno i shodno iskoristiti. A sad imamo ove trans, horizontalnu poveznicu između trans, onih tradicionalnih projekata i ovih novih. I mislim da kad smo spravljali o prvom pozivu, da niko nije bio još jako bio iznenađen, jer je u aneksu tom CES projektu sve pisalo. Međutim, puno novaca je potrošeno kod prvog poziva na velike projekte. Velike projekte i to ne govorim da je nužno to negdje na periferiji, kako ste vi to neki od vas nazvali prvo zato smo mi pokušali se koncentrirati na horizontalne aspekte kako bi imali jednu bolju ravnotežu. Isto tako kako bi postigli jednu omjer investicija koji bi nam pomogao da čitava mreža funkcionira koja je naravno raspoređena pod svom pro prostoru. Jasno, vidimo ovdje da se pokušava stvoriti jedna uvjetovanost, jedna kondicioniranost i kondicionalnost, dakle uvjetovanost između velikih i malih projekata. Dakle, da dobivanje velikih naloga uvjetujemo i povlačenju nekolicine malih koji nisu baš jako isplatni. Međutim, to zna, dobro, to dakle možemo napraviti zapravo da povežemo to sa ali dobrim malim projektima. Međutim, iskustvo koje stičemo im pokazuje da bi mogli taj instrument tek u budućnosti revidirati i onda bi mogli dakle u budućnosti tu uvjetovanost da će se dobiti veliki projekt s tim da se povuče nekoliko malih sjajnih onda bi to mogli puno učiniti jasnijim u tekstu našeg poziva. Druga stvar, a to je recimo Junkerov fond za strateške investicije i kako za, za na to nadovezati CEF, dakle kako naš instrument za povezivanje Europe privezati, dakle vezati za taj fond. Mi vjerujemo da će ova druga tranša od 70 milijuna, da nam je taj iznos koji nam je potreban, koji će dalje pokazati u kojoj mjeri su zapravo specifična sredstva iz CEFA vrijedna tih investicija. Mislimo da će se upravo to izvući, dakle povući iz Junkerovog fonda. Kako mislimo da to napravimo? Prvenstveno ćemo EAB gurati prema projektima većeg stupnja rizika. Čak i ako teoretski Junkerov plan postoji za podupiranje projekata visokog rizika, mi znamo da će unatoč tome tendencija ići, barem naravno kod prvog bala, um, svih projekata biti takva da se uzmu projekti sa barem razumnom, ako ne manjom količinom rizika. I zbog toga mislimo da su ovi financijski instrumenti vrlo korisni u tom smislu što će oni dozvoliti i omogućiti da idemo upravo na projekte visokog, više, većeg rizika. A ne sad samo i to da idemo na projekte koji su vezani za neki tematski fond. Primjerice, mi se nadamo da ćemo uskoro imati fond koji će biti financirati CEF, koji će financirati ERTMS, dakle kompletnu našu infrastrukturu za buduću naše povezane željeznice i u sustav upravljanja željeznicama. Onda, recimo, ozelenjavanje brodova, da tako kažemo, kako bi se pomoglo pomorskim flotama da budu manji zagađivači i da manje imaju strojeve koji ih pokreću, a troše manje goriva. Prema tome idemo na ozelenjavanje, da to uvjetno tako nazovemo, brodova. Potom, mislim da bi mogli u jednom razumnom roku, a to znači do sredine iduće godine, imati jedan poseban namjenski fond za e, čist, inteligentan, ekološki održiv, urbani transport dakle gradski promet. Prema tome to, vidite, to nismo mogli odmah, ali to ćemo sigurno nadovezati u ovom drugom, u drugom potezu na Junkerov fond. Još nešto, kad dođemo sa rezultatima tog drugog poziva, onda ćemo vidjeti šta ćemo učiniti sa ostatkom novca koji je bio namjenski određen za instrument CEFA. I ako budemo smatrali da onda imamo još uvijek dovoljno sredstava za čitav niz godina, onda ćemo taj novac iskoristiti na najbolji mogući način kako bi ga ponovno vratili na tradicionalnu dodjelu povratnih sredstava i kako bi onda mogli napraviti onaj treći, još važniji poziv za CEF raspisati koji će se opet više usmjeriti na tradicionalne izvore financiranja. Što se tiče kašnjenja kod financiranja i odgoda zapravo nekakvog dolazaka tranši financiranja, jasno da imamo u čitavoj Europi upravo te zaostatke i da se sredstva u biti prebacuje dinamika plaćanja na kraj odgađa, ali mislim vidite to je nije nikakva tajna, ali jedini način je da opet tu povučemo sredstvo iz Junkerovog fonda, to nije nikakva čarobna formula, ali to je jedino. Druga stvar je da financiranje, zapravo pitanje financiranja dovedemo u veći fokus političke pažnje, jer jako puno političara u Europi je upravo to financiranje iz strateškog fonda već smatra vrlo bitnim i počinje to tematizira svako toliko. Mi inače ne mislimo da je taj zaostatak, odnosno kašnjenje u plaćanjima, da će imati bitnih posljedica na sljedećih godina na odgodu započinjanja projekata koji su odabrani u okviru za CEF. Prema tome, one koje smo mi odabrali ili predložili da se odaberu na, ili ćemo predložiti da se odaberu na drugom pozivu, onda mislimo da je vrlo malen rizik da se početak rada na tim projektima odgađa. Jer nemojmo zaboraviti, naša agencija jako budno prati cijelu situaciju, nastavlja nastavlja taj nadzor projekata u realnom vremenu kako bi mogla i, i mogla odrediti kako se odvijaju bez obzira na financiranje i isto tako smatra da imamo dodatno financiranje što će ponovno pomoći onom našem tradicionalnom bespovratnom financiranju, dakle vraćanju. Na kraju Mislimo da, vam dam samo nekoliko primjera za ono što ćemo skoro objaviti glede ove popise projekata. I da znate, EFSI projekti ni u kom slučaju ne znače nužno i cestovni projekti. Jasno, mi svi znamo da su cestovni projekti puno, puno privlačniji za privatne investicije, da su manje rizični, barem na prvi pogled kad ih procjenjujemo, ali sada imamo i ove projekte koji nisu vezani za cestovni projekt, koji se kvalificira koji se e, kvalificiraju za sredstva iz EPSI fonda, kao recimo unutarnje vode, dakle e, popravljanje unutarnjih plovnih puteva ili luka u Kaleu, koja ide isto jasno za pomorski promet, ili recimo ono što će pomoći kompletnom željezničkom prometu i kompletnom obnovi našeg vozila svih, odnosno lokomotiva željeznica u kompletnom e, željezničkom prometu i ono što će nadalje pomoći u gradskom prometu i urbanoj mobilnosti. Zatim, vaše pitanje. Mi nećemo nikako ohrabrivati zemlje članice da nam podnesu projekte koje nisu imale dobru procjenu. Ali da li oni mogu naknadno još, dakle i drugi put pozvati, to je bila poslati nešto, to je bilo vaše izravno pitanje, da li oni mogu drugi put podnijeti zahtjev, mogu. Jer ako je razlog bio da u prvom pozivu nisu prošli zbog nedostatka financiranja, onda ima zapravo još uvijek iste šanse da se i u drugom pozivu, ako je projekt bio imao dobru ocjenu, što se tiče njegove relevantnosti, prioritetne važnosti i tako dalje, onda on ima šanse, gle, ako je bilo jedino pitanje u financiranju, da na drugom pozivu dobije odobrenje i da se usvoji. Znači, mogu pozvati i drugi puta podnijeti zahtjev. Toliko poveznosti naše glavne mreže, zatim poveznost naše glavne mreže i ostalih mreža. Vi ste sami govorili upravo da su to kapilarne mreže koje moramo vezati sa temeljnom mrežom. I mislim da su to isto tako važni planovi koje moramo uzeti u obzir kod razreda naših prometnih koridora. Jer mi smo i molili naše koordinatore da se ne fokusiraju samo na projekte naše glavne mreže, nego da pogledaju i na sve one druge infrastrukture one kapilarne mreže i tako dalje koje se tu približavaju jer na kraju dana i na koncu konaca mi moramo naravno iskoristiti najbolji mogući način našu glavnu mrežu. Prema tome upravo ćemo jedan dobar dio tog tih sredstava koje imamo utrošiti na povezivanje glavne i kapilarnih mreža. Što se tiče hrvatske situacije, meni sam problem nije poznat, ali ono kako ste vi to opisali, mislim da se to apsolutno kvalificirati može za drugi poziv. Dakle, da se nisam siguran, provjerit ću. Međutim, mislim da što se tiče bilo kojeg projekta u hrvatskom kontekstu koji nije izabran zbog financijskih nekih poteškoća ili nedovoljnosti, mislim da se može drugi put naravno podnijeti zahtjev. Bitno je da on nije imao lošu procjenu i da on nije loše ocijenjen kao sam projekt. Znači mogu. Hvala lijepo. A sada molim mi da pređemo na sastanak naših koordinatora, prema tome sve one koji ne sudjeluju u sastanku koordinatora, lijepo molim da napuste dvoranu. E, dakle, s vama ostatkom se vidim sutra ujutro u 9, a sada ostajemo mi